zajedničku raspravu o razrješnici za 2014. godinu. Osam izvjestitelja, 53 izvješća, gospoda Labajova, gospodin Piper, Černecki, Visen, gospođa Makove, gospodin Von i gospodin Marinesku. Pozdravljam Vita Kaldjeru, predsjednika Europskog revizorskog suda koji je došao na našu raspravu. Dat ću sada riječ prvom od naših izvjestitelja, to je gospođa Globajova koja će dobiti riječ prva. Štovani povjerniče, štovani predsjedniče Revizorskog suda, dame i gospoda. Danas ćemo se baviti jednim od ključnih dokumenata, a koji se odnosi na upravljanje sredstvima na zajedničkoj europskoj razini. Mi ćemo pokušati govoriti o tome kako je komisija upravljala sredstvima u 2014. koja su, je bila polirana. Mi čini se da se ova tema pojavljuje svakog proljeća na našem dnevnom redu i izvjestitelji svake puta brane izvješće. Međutim, unatoč rutinskoj prirodi ovog predmeta, htjela bih neke nove ideje predstaviti. Zato što novi ekonomski kontekst i novi zahtjevi koji su vezi s time e, daju nam i prave jednu sjajnu mogućnost da malo odstupimo od onih uobičajenih standarda koje koristimo kod Europske komisije. To naravno nije ni malo proizvoljno ni arbitražno, nego je jednostavno cilj je naš da vidimo da li je provedba izvrš, e, proračuna doista pridonjela u pravom smislu jednoj evoluciji koja nam je potrebna i u gospodarskom smislu i u ekološkom smislu Evropskoj uniji. I da li smo u stanju zapravo vidjeti i uočiti evropske prioritete koje imamo na našim programima u načinu kako je proveden, e, kako je izvršen proračun i da iz toga izvučemo zaključke. Ja sam čitavu godinu posvetila ovim promjenama koje su želimo uvesti i mislim da ne možemo na mnoga pitanja dati pozitivan odgovor ako želimo ostati objektivni. Iako gospodarski razvoj i investicijske aktivnosti EU su se nešto popravile, nešto oporavile i smanjuje se stopa nezaposlenosti, ali mislimo da se posljedice krize još uvijek nisu razriješile. I to je razlog zbog kojih trebamo promijeniti svoj proračunski način razmišljanja, kako bi bili u stanju suočiti se sa novim krizama koje će sigurno doći. Prema tome, europski proračun bi trebao imati takve kontrolne mehanizme, i instrumente kako bi apsolutno izbjegao slične situacije koje smo doživjeli od 2008. kad je u pitanju proračun i naša sredstva. Prema tome, treba se fokusirati na performancu i na rezultate, a simplificirati sve procedure. I inače to isto tako je i sud revizora u svom izvješću od 2014. objavio, a potvrdilo je to i inicijativa Europske komisije kao i nizozemsko predsjedanje. Prema tome, razrešnica bi trebala biti jedan logički politički dokument i standardiziran proces, a ne samo ad hoc proglašenje individualnih stvari koje su onako usput slučajno pronađene i to dobiju razrešnicu i potvrdu. Mi bismo se trebali fokusirati na to kako ćemo opisati, identificirati eventualno krivo upravljanje ili zloporabu sredstava iz europskog proračuna te tražiti rješenja, a ne se samo fokusirati na neke sumnje, osumnječene ili neke individualne događaje. Zatim trebamo pronaći političke kompromise, međutim mislim da razrešnice trebaju biti objektivne i dobro, dobro u dobro argumentirane. Znam da je praktični uvod takvih, dakle uvođenje takvih izmjena u naše etablirane procedure trajati godinama, ali uvjerena sam da ako Europski parlament ne bude poduzeo te napore da ima jedan eh, zapravo svoju politiku proračunsku koja je usmjerena na rezultate i na performansu jedno dobro, dobro izvršenje da ćemo ostati prilično usamljeni u svemu. Htjela bih zahvaliti Europskoj komisiji i potpredsjednici Gargijove kao i Revizorskom sudu i vama kolege kojima se želim zahvaliti već unaprijed na vaše objektivnosti u procjeni mog izvješća. Hvala, a sada prelazimo na gospođu Šmit, sljedeću izvjestiteljicu o rezdešnici. Dame i gospodo, kolegice i kolege, kao nadležna izvjestiteljica za Europski razvojni fond, meni je ovdje vrlo bitno neke stvari jako jasno ovdje istaknuti. I ove godine smo našli puno sličnih točaka kao i prošle godine. Se u načelima razvojne pomoći ništa puno ne mijenja. Ona je važna i mi ju trebamo kako bismo uglavnom u najsiromašnijim državama Afrike omogućiti ljudima preživljavanje po mogućnosti dostojanstveno čovjeku. Međutim, ono što sam ustanovila da se ni kod problema nije ništa puno promijenilo. Kontrole projekata su samo vrlo ograničene i tu treba puno tog popraviti. Želim naglasiti da ne, ne, ne, tržimo mi novu birokratsku lavinu, jer već postoji dovoljno kontrolnih mehanizama i sustava. Ne, ono što mi tražimo je da se doista počnu primjenjivati i provoditi ti kontrolni mehanizmi i zatim da se spremno učimo iz naših grešaka i provedemo sve posljedice koje iz toga proizlaze. Ono što je kazao povjerenik Mimica bilo je vrlo jasno. Kazano je da one izbjeglice koje dolaze u Europu sada potiču iz e, Afganistana, Sirije, ali nije to jedino, dolaze i drugi ljudi u Europu. Zbog toga sam u cijelom izvješću ugradila jedno poglavlje u kojem se zalažem za jedan fleksibilniji pristup i korištenje sredstava iz Fonda za razvoj. Zahvaljujući poslu Revizorskog suda znamo da je 10 milijardi eura u različite faze projekta uloženo, a nisu samo ti novci u pitanju koji su barem vezani za višegodišnje projekte, nego je u pitanju onaj novac koji se nalazi u projektima koji imaju problema da budu dovršeni i možda će ti novci zapravo biti potrošeni u zalud. Osim toga imamo recimo još i neke stvari koje potiču iz 1995. godine koje se još financiraju. Ako želimo pomoći s ovim sredstvima i izbjeglicama moramo promijeniti način razmišljanja i moramo znati da se moramo prvenstveno boriti protiv uzroka kod izbjeglica, a ne kod svega ostalog. Prema tome, dozvolite da u svoje prioritete upišemo i preventivne mjere. Europska služba za vanjske djelovanje kao i Europska diplomatska predstavništva su najvažniji zapravo poveznica između komisije i naših e, odjela odjela institucija koje se bave razvojem. Oni moraju biti kao poveznica ti koji će nove projekte predstavljati. Mi imamo velikih problema kod provedbe ovih novaca koje smo odredili, a to je gotovo 10 milijardi bilo za prošlu godinu, kao što smo već rekli. Međutim, da bi to proveli, moramo imati, moramo biti spremni, dozvoliti da se jasno kaže kritika i zatim moramo naučiti iz tih grešaka. A time se želimo obratiti direktno klubu zastupnika socijaldemokrata i moliti ih da to po pažljivo saslušaju i da odustanu od onog što žele da se izbaci iz izvješća i protiv čega su i zašto ne žele glasati. Ja molim ih da to pažljivo saslušaju kako se kritika mora saslušati da bi se i prihvatiti da bi se moglo bolje postupati. Također imamo i stvari koje izravno dolaze iz Ministarstva financija nekih zemalja i idu u Afriku. Također pitanje je o četvrtini sredstava koje bi trebali izdvojiti iz tog fonda za pomoć izbjeglicama. U tom kontekstu rado citiram gospođu Mogherini koja sama kaže da je razvojna pomoć nije nikakva pomoć, nego investicija i da je novi oblik, predstavlja novi oblik partnerstva sa afričkim zemljama koji moramo ostvariti. Isto tako volim tu citirati predsjednika Šulca koji kaže mi bismo trebali um, ovaj rad na razvoju uvjetovati demokracijom i razvojem pravne države. Jer ne može biti se tako da svaki diktator, diktator koji tlači svoj narod dobiva pomoć na gospodarskom planu da bi mogao još bolje tlačiti svoj narod. Prema tome te izjave i ono što sam ja rekla vrlo jasno. Razvojna pomoć mora biti usmjerena na rezultate i moraju se provjeravati kontinuirano svi projekti kako se razvijaju. Ako tu nema uspjeha onda treba njih prekidati. Prema tome molim kolege, ako nešto nije dobro onda moramo razvojnu pomoć uskladiti s novim vremenima i od odrediti prioritete i usmjeriti prema nečem drugom. Hvala lijepo. Hvala, a sada molim gospodina Pipera na četiri minute. Hvala lijepo. Prvo, hvala lijepo na suradnje našim izvjestiteljima u Sjeni. Hvala puno svim asistentima, upravi, tajništvu i svima koji su nas poduprli informacijama i pomogli u radu. Dame i gospodo, različnica za vlastitu kuću je uvijek jedna vrlo osjetljiva tema. Stanovništvo s pravom očekuje da mi prednjačimo dobrim primjerom. Primjerice, politika prema zgradama ali provođenje u vlastite vlasništvo prenošenja naravno smanjuje troškove. Ali dodatno vidimo da modernizacija opet jako i neracionalno i neproporcionalno povećava troškove. Mi molimo da i želimo da se kvalitativno poprave postojeća substanca naših zgrada recimo. I moramo uvijek jako biti pažljivi ako želimo sami sebi izgraditi vlastite spomenike. Ako, I ako to želimo, onda ni u kom slučaju kao elitne i projekte za vlastitu važnost nego za sve skupa. Mislim da smo i kuću povijest trebali, povijesti trebali više približiti građanima. Dame i gospodo, prednjačiti dobrim primjerom, primjerom znači ići u korak s vremenom nove ovlasti koje imamo daju nam više moći u našim, u našim ovlastima. Međutim, isto tako moramo i raditi daleko od svake ideologije i to moramo uvijek poštivati. Ići u korak s vremenom znači i reformirati naše provodilačku službu. S jedne strane što se tiče tehničke opreme, ali i radnog vremena i to mora biti učinkovitije i pravednije raspodjeljeno. Nažalost je vrlo aktualno i pitanje sigurnosti u parlamentu. Treba pritom biti svjestan troškova i biti učinkovit i racionalan, ali s druge strane ne smijemo ugroziti ničiji život. I mislim da je bolje da je kad kad imati vlastite sigurnosne službe nego se povjeriti nekim čak kad nepredvidivim privatnim sigurnosnim službama. I na kraju razgradnja, demontaža privilegije. Grijehovi prošlosti se polako otkrivaju, kod cateringa smo nešto postigli, Privatni mirovinski fond je također na putu rješenja, ali sada moramo razriješiti brže i sve ostale bivše grijehove. Prema tome, tražimo da se e, eksterno istraži kompletan fond za ove dodatne troškove. A to znači, kad govorimo o razgradnji bivših privilegija, govorimo da moramo paziti da kad neko uđe u neku predizbornu kampanju, kao što je to bio Martin Schulz, i tu imamo vrlo jasnu kritiku, ali i kritiku drugih kandidata za najviše mjesto, treba jako odvojiti svoju predizbornu Izbornu kampanju od svojeg mandata kojeg je obavljao dužnosti u parlamentu. I vrlo često gospodin Šulc nije to mogao odvojiti. Mislim da je vrlo zanimljivo što je čak njegov klub zastupnika socijaldemokrata dijeli tu kritiku. A na kraju još jedna riječ o samim zastupnicima. Da, mirovinski fond, da, paušalna putovanja. Da, catering za različite reprezentativne zgodne. Dobro, mi smo tu jako puno toga otkrili i puno tih starih grijehova počeli ispravljati, ali znamo da se u budućnosti to ne smije tako nastaviti. Jer vidite, mi u svojim uredima preuzimamo sve više stvari koje bi trebale spadati u upravu. A i sad recimo počinjemo jako štediti zbog prijašnjih grehova. Štedimo na kavi, štedimo na vodi, a neki nas čak žele prisiliti da naše telefonske račune isto tako i sve o sebi stavimo na internet da bude objelodanjeno i objavljeno. Da, dame i gospodo, mi dozvoljavamo da se recimo uspješnost našeg rada i naša učinkovitost mjeri kroz količinu javljanja u okviru jednominutnih govora govora. Ali, dame i gospodo, ne smijemo se pritom pretvoriti u nešto čemu se ljudi mogu ismijavati. Naš posao ima veliku vrijednost i ne smijemo ga ispod vrijednosti prodavati i davati. A to je nešto što je isto tako vrlo jasno navedeno u ovom e, izvješću. Hvala lijepo. Sada na tri minute gospodin Čarnecki. Gospođo predsjedavajuće, gospodine povjereniče i gospodine predsjedniče Europskog revizorskog suda ova procedura e, različnice se već ovako odvija već godinama. I počeli smo iz, moramo indicirati u ovom, e, sve što pokriva sve kategorije i visoki broj svega što se dogodilo od 2014. do 2015 posebno što se odnosi na opremu kao i sve ono što je proizašlo iz proračunskih linija koje su bile nama namijenjene. Mislim da moramo bolje programirati proračun za naše potrebe. Imamo indikatore koje treba bolje razviti. Osim toga vijeće do sada usvojilo i jedan kodeks ponašanja koji je nužan da bi zadržali transparentnost i integritet institucije i mislim da je teško što nema dovoljno transparentnosti kod različitih sastanaka u vijeću i, postup, i različitih pregovora. Vijeće bi sasvim sigurno tu trebalo staviti u funkciju jedan sustav izvješćivanja koji bi bio vrlo otvoren i transparentan a problem tog nedostatka transparentnosti prati i trijaloge kao i sve pomirbene e, pregovore i rokove. Prema tome, u odnosu na pregovore tu vijeće mora učiniti nužne korake. Što se tiče suradnje između parlamenta i vijeće, moramo indicirati kako vijeće je zaduženo za transparentnost i treba se tu ponašati kao i ostale institucije Europske unije. U tom smislu provedba proračuna zahtjeva usku suradnju između parlamenta i ostalih europskih institucija. Međutim, nema tu suradnje dovoljno ni dijaloga. Vijeće uopće ne sudjeluje u toj proceduri, ne odgovara na naša pismena pitanja, koje dolaze od nadležnih odbora ili pojedinih članova. Vijeće ne sudjeluje, pogotovo ne na pitanja koja dolaze iz odbora za nadzor proračunski nadzor. Prema tome, mislimo da tu dugu praksu koja predugo traje trebamo prekinuti i trebamo krenuti prema transparentnim i demokratičnim načinima poslovanja. Hvala lijepo. Hvala. Sljedeće na četiri minute gospodin Vistisen. Da, danas smo predstavili ovdje nekoliko izvješća koje bih spomenuo prije nego što krenem na svoje vlastito izvješće. Mislim da se revizorski sud dobro postupao u svemu što u svom izvješću za rad prošle godine, ali nakon toga smo svejedno imali u medijima čitave skandale kad su stanoviti belgijski novinari napali recimo cijeli proračun za Europski sud Naime, tu je zatražen povećanje broja sudaca, a to je, iako je revizorski sud to bio sve skupa potvrdio, to je su mediji napali i smatrali su da je to jednostavno preveliki broj sudaca. Isto tako je i grupa ECR-a tu vrlo kritično nastrojena i mislimo da su to situacije koje će ometati da bude dobe razrišnicu upravo ovaj dio proračuna. Nadalje htio bih pohvaliti Europski gospodarski socijalni odbor koji je mnoge preporuke parlamenta usvojio, koji je dogovorio puno toga sa Europskim parlamentom i koji je počeo još bolje i još učinkovitije raditi. Stoga bih preporučio da se ova razrešnica za opći proračun i za Europski gospodarski i socijalni odbor dade. Premda imamo i puno tele i ostalih videokonferencija koje bismo u budućnosti trebali smanjiti. Što se tiče razrešnice Komisije za agencije i u odnosu na Europski parlament htio bih zahvaliti mojim kolegama na konstruktivnoj suradnji između izvjestitelja u Svijeni. Mislim da je klub zastupnika ECR-a istaknuo kako je stopa grešaka prevelika kako se previše fokusiralo na dodanu vrijednost i kako bi se sredstva na europskoj razini koristila za stvaranje dodane vrijednosti, a pritom je su potrebne temeljne reforme i kako bi se zapravo prioritetno usvojile sredstva i ona usvojena sredstva iskoristila. Izvjestiteljica Europske komisije je rekla da smo mi svoj posao dobro odlučili, obavili, što je bilo imamo jednu potporu zajedničkog europskog potporu za stvaranje institucije zajedničkog europskog tužilaštva i da se da više resursa na raspolaganje nego što smo do sad imali. Pozadina ovog velikog broja grešaka je, su bili problemi za izdavanje razrešnice, ali svejedno preporučujemo izdavanje razrešnice. Što se tiče samog Europskog parlamenta, trebali smo možda zauzeti jedno kritični stav, I inače bi se priključili kritici protiv kritici na račun predsjednika Šulca. Ali mislimo da bi trebali poduprijeti kuću evropske povijesti, pa bi tu i za to glasali. Glasat ćemo ali protiv ostalih različica jer je stopa grešaka prevelika. Hvala puno. Prelazimo na sljedećeg izvjestitelja na šest minuta, to je gospođa Makovej. Molim da preuzme riječ. Thank you, Makovej. Mulțumesc, hvala, predsjednice. Najprije što se tiče odbora regija, ja sam izvjestiteljica u ime parlamenta za tu instituciju. Želim vam reći od samog početka da sam odlučila potvrditi tu razrešnicu kako bismo ohrabrili tu instituciju, ohrabrili reformu odbora regija i stavim do znanja da živimo u svijetu u kojem svaki euro je važan i u svaki rashod je važan. Prva kritika ne treba putovati na račun europskih e, poreznih obveznika. 2013. odbor regija je obavio 347 misija unutar Europske unije i 200 misija u Grčkoj i u Italiji s samom rujnu. Potrošeno je više od 8 milijuna eura za putne troškove članova i 400 tisuća eura za troškove osoblja. Ne znam što su dobili europljani na temelju tih e, misija, ali sam siguran da su izgubili 9 milijuna eura. Dokumenti koje smo dobili od e, odbora regija koji se tiču tog aspekta, bili su dokumenti od nekoliko stotina stranica, jako nejasni i bez preciznih e, informacija. Druga kritika, što se tiče upućenih dokumenata, tražila sam odgovore na jasna pitanja na koje se moglo odgovoriti na jednoj stranici. No opet sam dobila stotine odgovore u vidu stotina stranica, što pokazuje da e, tu ima očit nedostatak sposobnosti sažimanja e, izrade sinteza kod djelatnika odbora regija, jer poslati nekoliko stotina stranica izvjestitelja Europskog parlamenta je svoje svojevrsni vid nepoštovanja. Zatim preporuke glede zviždača izrađen, iz, predstavljaju su neke preporuke i pravila, Nota pravila za njihovu zaštitu paju na snagu tek u siječnju 2016. godine. Slučaj zviždača Mekoja poznat je slučaj, tu se radi o osobi koja je privukla pozornost na nepravilnosti koje su se događale još od 2002. godine. Dakle, više od 13 godina ta osoba je izložena stalnim sudskim postupcima. Olaf, to je nešto što može izluditi čovjeka, dakle, Olaf je dao pravo, za pravo tom e, zviždaču i u lipnju odbor, odbor regija bi trebao reći koji je njihov stav u ovom slučaju. U svakom slučaju želim zahvaliti kolegama na dobrom odnosu. Ja sam posjetila odbor regija i mislim da ćemo, nadam se da ćemo moći izbjeći e, prekomjernu birokraciju, jer svi trebamo prilagoditi svijetu koji se stalno mijenja, a oni koji se ne mogu promijeniti morali bi promijeniti radno mjesto. Također sam bila izvjestiteljica za razrešnicu za e, Europsku agenciju za zaštitu osobnih podataka. Imam nekoliko opaskita. To tijelo bi trebalo u svoj godišnji, u svoje godišnje izvješće za 2015. godinu uključiti odluku o zaštiti zviždača kako bi se poštovao status europskih djelatnika i želim podsjetiti to tijelo za da životopisi osoblja su javni dokumenti koje se te, lako može pronaći na Wikipediji i drugdje. Dakle, stručnjaci i nacionalni djelatnici, njihovi životopisi ne spadaju pod eh, dokumente koje treba zaštiti, jer kako stvari sada stoje, za životopise se kaže da ih ne treba objavljivati, da ih treba zaštititi, ali ne, to su europski djelatnici koji e, su plaćeni iz europskog proračuna i njihovi životopisi trebaju biti poznati svima. U svakom slučaju preporučujem da se odobri različnica za ovu, ovo tijelo i dalje preporučam da e, ih se potakne ka uvođenju određenih promjena. A sada par komentara o razrješnicama o pravosuđu i unutarnjim poslovima. Ja sam izvjestiteljica bila za mišljenje u ime odbora LIBE za te agencije. Kao prvo imamo problem u vezi s objavljivanjem životopisa u nekoliko agencija. Imamo problem sa zaštitom ili nedovoljnom zaštitom zviždača i e, imamo također problem e, koji se tiče sukoba interesa. Naime, sukob interesa e, očito se nedovoljno dobro shvaća. Nije normalno da agencija koja odobrava ili odbacuje određeni prehrambeni proizvod zapošljava osobe koje su radile u prehrambenoj industriji koja je proizvola dotični proizvod. Željela bih se osvrnuti na Agenciju za temeljna prava. Naime, vođeno je nekoliko sudskih postupaka protiv te agencije, više osoba ukazalo je na nepravilnosti. Ja vas molim, ne smijemo se rugati onima koji ukazuju na istinu. I još jednu agenciju želim spomenuti, to je Agencija za sigurnost prehrambenih proizvoda. Tu je došlo do flagrantnog slučaja sukoba interesa u siječnju 2016. godine. Naime, ta agencija je najavila da je moguće da se imenuje jedan ravnatelj, to je osoba koja dolazi iz prehrambene industrije. Ta osoba povukla je svoju kandidaturu, no to je u svakom slučaju nešto što je krajnje neprihvatljivo. Ne možemo zaposliti u takvu agenciju osobu koja je radila u prehrambenoj industriji. Ne, na kraju ne možemo znati što doista imamo u svom tanjuru, a ti ljudi se obogaćuju na uštrb naše našeg zdravlja, ali ima i pozitivnih e, slučajeva kao što je Eurojust. Gospodin Vogan, četiri minute, izvolite. Hvala predsjednice. Kao poput e, prethodne govornice, ja želim iskoristiti svoje vrijeme sada i e, ne sudjelovati u raspravi na kraju rasprave za vaše dopuštenje. Dakle, 33 izvješća za decentralizirane agencije imamo, to je veliki posao bio i ja želim zahvaliti na svom osoblju, osoblju SID-a i tajništvu za proračunski nadzor koji su pomogli, izvjestiteljima u Sjeni želim zahvaliti, s kojima sam blisko surađivao i sada. Samo želim e, iznijeti e, opću primjedbu o razrišnicama, želim zahvaliti svim izvjestiteljima i svim izvješćima za za razrješnice, osobito izvjestiteljici za opću razrješnicu, mislim da je napravila dobar i dobro ravnotežen dobro teženo izvješće koje možemo podržati barem velikom većinom ovog doma. Što se tiče agencija, želim zahvaliti komisiji, Rezorskom sudu i svim agencijama koje su blisko surađivale s nama. No sve u svemu, od agencija smo dobili izvješće. E, ja sam bio izvjestiv sjen prošle godine iz različnice i e, sa zvoljstvom uviđam da je došlo do velikog napretka. Ima puno više kvalificiranih e, mišljenja, to znači da Rezervski sud ne treba dovoditi u pitanje e, račune i transakcije. Također sa zadovoljstvom e, mogu primijetiti da su agencije dobro napredovali glede provedbe predviđenih akcija u zajedničkom pristupu od 2020. Za 2020. ima 28% 99% uspješno, uspješno ostvarenih ciljeva. Isto tako ima veliki broj uspješne suradnje e, sa e, međusobnih, e, međusobno sa agencijama i ohrabrujemo agencije da i dalje, još dalje idu naprijed s tim kako bi se uštedila veća sredstva. Sada agencije imaju smjernice za javnu nabavu i za njihovo sudjelovanje u e, javnoj nabavi koju vodi komisija, koje sve za cilj imaju već učinkovitost. Većina agencija e, zadovoljila je uvjet e, kriterij od 5% smanjenja osoblja. Znam da je veliki broj agencija zabrinut da će se od njih tražiti još 5% dodatnog napora. O tome treba raspraviti. imamo još 90% agencija koje zadovoljavaju dakle objavljivanje e, uvjet e, objavljivanja životopisa i sustav zapošljavanja e, viših djelatnika. No, naravno, ima i nekih područja koje možemo popraviti. Dakle, od siječnja 2014. godine četiri agencije i dalje sudjeluju u pregovorima sa svojim zemljama domaćinima o sporazumu glede njihovih e, e, centrala, smještaja centrale. Ja doista potičem agencije da što prije zaključete pregovore. Što se tiče prebacivanja sredstva, Što se tiče prebacivanja na sljedeću godinu, e, imamo zadovoljavajuću situaciju, što znači da su prebacivanja napravljena na temelju isključivo pre prekomjernih procjena, no sve agencije su, e, sa zadovoljstvom konstatiram da su agencije poduzele mjere kako bi e, stavile tome u kraj. Što se tiče rodne jednakosti velika većina agencija je provela tu politiku na zadovoljavajući način, osobito u zapošljavanju e, najviših e, djelatnika i Također treba tražiti država članica da nastave s takvom politikom kada zapošljavaju ljude u izvršne odbore tih agencija. Također želim pozvati države, e, agencije da poboljšaju svoju komunikaciju, da povećaju svoju vidljivost i osvištenost, glede svojih aktivnosti i ostvarenja. Sve ove agencije e, obavljaju doista puno dobrog posla u diljem Europske unije i trebale bi to e, pokazati, pokazivati više. To bi moglo biti e, dobro i za Europu i za te agencije. Predsjednik odbora, odbora za proračunski nadzor preporučuje usvajanje svih ovih razrešnica. Imamo isto tako i mišljenje e, revizorskog suda o tome. Dakle, glede ovih različnica mi e, u ovom izvješću to odobramo za sve agencije. Hvala. Hvala. Sada dajem riječ gospodinu Marinesku koji će govoriti na četiri minute. Hvala lijepa. Prije svega dopuste mi da se zahvalim kolegama izvjestiteljima i kolegama iz komisije, e, odnosno iz našeg odbora s kojima sam surađivao. Postoji svega jedan amandman od četiri izvješća koji se odnosi na četiri zajednička poduzeća. Jako smo dobro surađivali. Mislim da su to vrlo važne vrlo važne e, tvrtke e, jer one zapošljavaju ljude. Vrlo važno bi bilo sada da se radi na inovacijama, istraživanju i razvoju, te da se također provode rezultati i primjenjuju sve ono što je dobiveno istraživanjima. Na europskoj razini e, već se pokazalo da su takva tijela korisna, naročito kada se radi o praktičnim primjenama Recimo, Cesar je e, takav jedan program gdje se već počelo e, primjenjivati e, sustav upravljanja upravljanja zračnim prometom. I također program Queen Sky je program gdje su sada u fazi sa su došli do značajnih tehnoloških razvoja koja bi mogla se jako pozitivno odraziti na zrakoplovnu industriju. I mi je tvrtka koja se bavi inovativnim lijekovima i ona se također približava fazi provedbe tih istraživanja. Postoji još jedna tvrtka koja je uspjela potrošiti sav novac što je primila u okviru financijskog programa broj 7. Poseban slučaj predstavlja F for Energy. Radi se o agenciji e, koja upravlja međunarodnim projektom ITER. ITER je počeo davati rezultate i počeo pokazivati da se neke stvari sada stvarno kreću. 60% onoga što proizvode već se radi za poznate naručitelje i prema tome nadamo se da će se taj plan odobriti. Iz tog smo razloga odlučiti da nećemo dati razrišnicu sve do jeseni. Čekamo naime nestrpljenjem projekt direktora. Radi se o tvrtki koja zapravo ima međunarodne razmjere. Sličan je slučaj s Artemisom i Eniakom. To su dvije poduzeća koja su se spojila. Oni su zaista jako cijenjeni od strane revizorskog suda e, zato što je stopa pogreške koja se izračunava prema nacionalnim kriterijima, jer to je sustav. Dakle, e, rezultat svega je da se ne može reći jesu li stope pogreške one koje ulaze u okvire koje određuju europske institucije. Tu dakle treba e, nešto još više napraviti. Međutim, nacionalne vlasti bi mogle predati odgovarajuću dokumentaciju koja će vidjeti i dokazati je li ovo što je napravljeno do sada e, odgovarajuće. E, gospodin Maricku pita predsjedavajuću mogu li e, iskoristiti moj šest minuta pa ću tako moći završiti moje izlaganje. Dakle, tražimo od revizorskog suda, ali tražimo i od tog novog mješovitog poduzeća da traže od nacionalnih vlasti nacionalne dokumente, dokumentaciju koja omogući da se taj problem riješi. E, dakle, to je ono što je bitno za razrišnicu poduzeću Artemis Enjak. Tražimo također od revizorskog suda da nam da detaljne informacije, rekao bih, informacije koje će biti i još detaljnije kada se bude radilo u metodi proučavanja, evaluacije onoga što se daje u naturi i onoga što daju privatni partneri, da nam mogu više toga dati o samoj stopi pogreške i također htjeli bismo saznati na koji se način upravljaju e, sredstva iz financijskog programa broj 7. Jer program će se nastaviti sada još tri godine, ali to će ići iz istih proračunskih linija. Zahvaljujemo se revizorskom sudu s kojim smo se jako puno puta konzultirali i sasvim sigurno ćemo tako postupiti u budućnosti i nadam se da ćemo tako uspjeti doći do te tri različnice koje sam spomenuo. Hvala lijepa. Pozivam sada vijeće i dajem e, riječ gospođi ministrice Henis Hvala svima. E, poštovani zastupnici, jako mi je drago da sam danas s vama kako bih sudjelovala u ovoj važnoj raspravi o provedbi Europskog proračuna za 2014. godinu u okviru godišnjeg e, pregleda prema članku u ugovoru. E, vrlo nedavno moj kolega, ministar financije, je, e, je predstavio zaključke e, sastanka ministara financija, a sutra će o tome e, glasati Europski parlament. Europski građani očekuju da ćemo biti jako pažljivi kada se radi o kvaliteti potrošenja Europskoj uniji. Međutim, E, to nije nešto što bi trebalo biti izuzetno. Mi moramo e, raditi i nadzirati da se e, proračun pravilno troši. Moramo nadzirati i kontrolirati koliko se troši. Vijeće je iznijelo razloge za takvu preporuku, a također je potvrdilo da je još uvijek mnogo što što treba poboljšati u provedbi europskog proračuna. Prije svega, rečeno je da je nedovoljno smanjena stopa pogreške od 4,4% i e, zbog toga jest da je većina e, troškova još uvijek ima veliku stopu pogreške, a poljoprivreda i istraživanje primjerice i dalje su podložni greškama. Prema onom onome što je ustanovio sud e, postoji dovoljno informacija kod svih nadležnih dionika kako bi se takve greške spriječile. E, svi oni koji sudjeluju u upravljanjima europskih e, sredstava moraju nadzirati njihov razvoj i uključujući i države članice moramo naglasiti da treba izbjeći da do grešaka uopće i dođe. Treba se poboljšati kvaliteta nadzora kako bi se spriječile da do tih eh, grešaka dođe prije nego što se uopće o tom obavijesti komisija. Slažem se dakle s izvjestiteljicom Šmid koja kaže da treba ojačati mehanizme nadzora koji sada već postoje i da bi se to trebalo napraviti na učinkovit način na koji se neće trošiti više u tu svrhu i da se neće dodati nove eh, razine nadzora. Trebamo dakle raditi u zaštiti financijskih interesa Europske unije. Treba prekinuti ili suspendirati plaćanja kada se uoči greška i sve dok se ta greška ne ispravi. Neplaćena sredstva moraju se, za njih se mora tražiti plaćanje i mora se uvijek primijeniti korektivno djelovanje. Vijeće poziva komisiju da bude proračunsko tijelo za, i da mu da za 2016. godinu istrpne podatke koji već sada postoje za ona područja gdje se ustanovljava da su vrlo visoke i postojene stope grešaka kao i njihovi razlozi. Moraju se poštivati e, pravila i moramo imati ispravne revizije. Treba davati pravilne smjernice koje će ne samo smanjiti administrativni teret, već će isto tako omogućiti učinkovitiju i jeftiniju kontrolu. Vijeće naravno pozdravlja rad komisije u upravljanju e, e, sredstvima za plaćanje i poziva da se preuzete obveze stalno nadziru. Traži se od komisije da na vrijeme daje informacije o kako bi se bolje mogle spojiti plaćanja za one stavke za koje je to zaista potrebno. Kada grešaka nema, vijeće naglašava da je vrlo važno da se uvažuju e, aspekti vezani za podatke o bruto domaćem e, prihodu. I na kraju vijeće traži da se provjere e, performansa svih tijela i vijeće slijedi ono što je preporučio sud, kako se trebaju ispostaviti najukonviditiji sustavi za provedbu europskog proračuna u suradnji sa bitnim dionicima i tu se slažem s jesiteljicom Glabajovom. E, vijeće je naravno oprezno pazi da ne bi prejudiciralo rezultate, a mi e, pozdravljamo sastanak odgovarajuće skupine koja se mislim po prvi puta sastala prošlog tjedna. Tražimo e, da e, se iz godine u godinu poboljša sustav financijskog upravljanja i da se e, izbjegnu greške u svim područjima politike. Vijeće treba raditi na tome da se poboljša okvir performanse europskog proračuna e, te da e, se to napravi i na sljedećem e, srednjoročnom preispitivanju te i u budućem financijskom okviru. Sve to tražim da se načini na vrijeme. Završit ću sada. Predsjedništvo je radilo na višegodišnjem financijskom okviru na sastanku u siječnju kao i na sastanku 12. travnja. Cilj nam je da se u ranoj fazi istraže mogućnosti za poboljšanje i reforme. Iz toga su se uočili različita načela koje bi mogli ukazati na to kako treba raditi u budućnosti mi ćemo predstaviti vijeću kao predsjedništvo, naravno i e, e, naše rezultate kao Europskom parlamentu i Europskoj komisiji. Hvala. Hvala ministre. E, vi ćete napustiti vijećnicu. Hvala što ste došli. Sada će komisija E, ima dobiti riječ. Gospođa Vergeja ima riječ. Hvala predsjednice, e, dragi izvjestitelji, gospođo ministrice, predsjedniče Kaldera, poštovani članovi Europskog e, revizorskog suda. U prvom redu svima zahvaljujem najviše izvjestiteljima na ozbiljnom radu koji ste uložili u ove rasprave o e, postupku za razrišnicu za 2014. Europa od nas zahtjeva da se e, koncentriramo na najbolje iskorištavanje našeg osoblja i sredstava kao i proračuna. Ove godine e, je razrešnica značena po tome što se svi slažu e, komisija, vijeća, e, revizorski sud i tako dalje o značaju izvršenja proračuna. Kako se ono dobro iskorištava za gospodarstvo i za naše građane kao i sukladnost sa pravilima. Naravno da e, u oba područja treba još mnogo toga napraviti. Moramo naročito raditi da dobijemo najvišu moguću vrijednost iz proračuna. Kao što je ministrica upravo spomenula, pred, pet, pred šest godina, dana 22. travnja, smo imali prvi sastanak e, međuinstitucionalne skupine o rezultatima što su rezultati, kako ih mjeriti, kako možemo sistematski ići napred e, prema e, proračunu usmjerenom prema rezultatima. E, zahvaljujem gospođi Glabajovi na njenoj odlučnosti da nas prisilim da proširimo naše rasprave od onoga što se uglavnom koncentriralo na stopu grešaka na ciljeve politike i rezultate koji su postignuti. U tom duhu bih e, dala četiri zaključka za nas, ne pravići se da to iscrpljuje sve što smo naučili iz rasprave. U prvom sukladnost prioriteta, e, e, bolje rezultati, fokusiranje na rezultate, e, rješavanje visoke stupe grešaka i na kraju i ne manje važno kako uspostaviti ravnotežu između upravljanja rizikom i izbjegavanjem rizika. Prva točka E, dok se približavamo e, reviziji na srednjem, u e, srednjoročnom periodu, identificirali smo koliko možemo uskladiti političke prioritete sa izvršavanjem proračuna. To je pitanje koje će nas dovesti do važnih zaključaka za e, ostatak financijske perspektive. Isto tako će nam pomoći da vidimo jesmo li u potpunosti fleksibilni u izvršenju e, proračuna u, e, VFO-u. Još jedan dio rasprave će biti kako se ti politički ciljevi e, prenose na operativne ciljeve i kako možemo osigurati adekvatno izvještavanje o rezultatima. Znamo da je sadašnja financijska perspektiva da tu smo učinili veliki korak napred što se tiče prioriteta i mjera e, koliko smo mjeri ostvarili ono što smo obećali. Naravno, nismo savršeni. Treba učiti iz e, grešaka i želim još jednom podcrtati e, važnost međuinstitucionalnog dijaloga. Suradnjom možemo poboljšati naš rad. Drugo, rasprava je pokazala potrebu za boljim rezultatima E, imamo mnogo informacija, ali moramo ih tako organizirati da e, to usmjerava dodjeljivanje e, resursa. Kako moramo poboljšati kvalitetu naših pokazatelja. U tom smislu želim najaviti da ćemo ove godine učiniti važan korak kada dobijemo sintezu izvještaja o članku 318. To će nam dati potpunu sliku o izvršenju europskog proračuna. E, svjesni smo potrebe e, da da e, ranije detektiramo greške i rizike i moramo ih e, naravno ako je moguće izbjeći. Nastavit ćemo i rad na višegodišnjem naravi e, grešaka. Naši su programi višegodišnji i želimo imati korekcije koje, su, koje smanjuju troškove naših grešaka za naše građane. A treće, trebamo pogledati e, visoku stopu grešaka. E, kasnije ćemo imati jednu analizu tog područja. Želim naglasati da će se to bazirati na prethodnom e, iskustvu VFOA a 2007. do 2013. Koliko pouka možemo iz toga izvući? ali naravno imat ćemo i najnovije informacije kakvi su sistemski rizici i kako ih e, smanjiti. Na kraju, želimo da budemo vrlo oprezni u upravljanju rizicima. ministrica je govorila o pojednostavljivanju, imamo veliku mogućnost sa promjenama u financijskim propisima možemo postići pojednostavljenja. Naravno, nikad nećemo imati nultu stopu grešaka. E, ne smijemo okljevati da poduzmemo ono što je riskantnije, ali ima veliku vrijednost. E, uzmite, na primjer, razvoj. Ako želimo spriječiti sukobe, smanjiti katastrofalni učinak pomanjkanja razvoja, moramo investirati u fragilne, u osjetljive situacije. One su naravno riskantnije. Moramo upravljati tim rizicima, ali e, ne želimo izbjegavati akciju jer se želimo zaštititi od rizika. E, slično s migracijama. E, brzina akcije je kritična. Radit ćemo na tome Eh, jer eh, tu se izazovi mijenjaju svaki dan. Eh, citirat ću gospođu Glavajovu. Ona je rekla, budućnost postaje prošlost. Ja ću dodati tome da moramo raditi na osnovi prošlosti kako bismo osigurali bolju budućnost. Ova razrišnica je fantastična u tom pogledu. Hvala lijepa. Gospodin Kaldera ima riječ. Gospođo predsjednice, e, poštovani zastupnici, e, povjerenice e, Georgijeva, ministrice, Europski revizorski sud pozdravlja ovu mogućnost da i opet sudjeluje u završnoj raspravi o razrednici za financijsku godinu 2014. U prvom redu čestitam svim izvjestiteljima koji su nastupili narod, naročito gospođi Glabajovoj na velikom trudu koje je uložila i e, e, odboru za e, nadzor proračuna. To je od velike vrijednosti za ovaj posao. E, izvještaj, a naročito izvještaj o, proračunu Europske unije e, nam daje važne pouke koje ne smijemo ignorirati. E, mnogo toga se zasniva na onome što smo napravili u našem izvještaju za naše članove, za naše ostoplje je vrlo važno da vidimo da se naše preporuke uzimaju obzir u izvještajima. E, što se tiče proračuna Europske unije i razrišnice, stvarno smatramo da je sada izazov da osiguramo da pouke koje smo izvukli iz prošlosti, naročito e, u financijskoj godini 2014. da se će to dovesti do dugoročnih poboljšanja načina korištenja europskih e, fondova. Ohrabrujuće je čuti danas e, ovaj angažman koji sve institucije pokazuju, angažman da djeluju. E, a da bi se to dogodilo, moramo ove pouke odraziti u srednoročnu reviziju i pregled VFO-a i u reviziju financijskih propisa. E, mi smo surađivili, e, sve institucije u svojim raznim funkcijama i kapacitetima kako bismo e, proračun više fokusirali na rezultate. U prosincu prošle godine sam rekao da treba razviti novi pristup za evropsku za trošenje i ulaganje Evropske unije. To znači da e, proračun Europske unije mora biti ciljani, e, mora e, biti više usmjeren strateškim ciljevima. On mora biti fleksibilan, spomenuti su izbjeglice i migracije. Mora se koristiti i učinkovitije. I postoji veliki prostor za poboljšanje. E, treba e, smanjiti zaostala plaćanja, e, izbjeći greške i fokusirati se na rezultate. Komisija je pozdravila poruku, usvojila je naše preporuke i sada djeluje u skladu s tim preporukama. To je ohrabrujuće. E, sud će pratiti sve sav ovaj e, razvoj u našem e, izvještaju sada ga pripremamo ove godine se nadamo da ćemo ga moći objaviti u listopadu zahvaljujem komisiji, komisiji i potpredsjednici Georgijevoj na potpori računamo i na podršku parlamenta naravno E, aktivno jačamo dijalog s ovim parlamentom i njegovim odborima kako bismo e, dobili izvještaje koji e, vam ovom domu daju najveću pomoć i podršku kako biste mogli nadzirati izvršavanje evropskog, proračuna Evropske unije. Predsjednice, poštovani zastupnici, Evropska unija mora na najbolji način iskoristiti mogućnost koju sada ima da revidira naše javna sredstva kako bi se ona trošila kako bismo postigli naše ciljeve. Hvala. Hvala lijepa gospodine. Sada idemo sa gospodinom Predom za AFET ovo mišljenje o ovoj razrišnici. Htio bih izraziti e, podršku za preporuke ovim dvijema institucijama u izvještajima o kojima govorimo. Način na koji se e, budžet e, proračunom upravlja za vanjske aktivnosti Europske unije. Kad govorimo o načinu trošenja novca na naše ciljeve za E, ciljeve vanjske politike. Važno je znati da e, rezultati e, ovise u mnogo čemu o regionalnim i lokalnim uvjetima nad kojima nemamo kontrole. proračun mora biti fleksibilniji i njime se mora fleksibilnije upravljati kako bismo mogli reagirati na krize u trećim zemljama Moramo imati potpunu transparentnost. E, vjerujem da je važno da i komisija i, i e, služba za vanjsko djelovanje e, e, nadoknade zaostala plaćanja i, i e, smanje stopu grešaka u plaćanjima. Hvala trećim zemljama. Hvala. Gospodin Fronzulika ima e, minutu i pol, izvolite. Hvala lijepa predsjednice, e, dame i gospodo, e, poštovani kolege. Kao izvjestitelj za DEVE o razrešnici za opći proračun Europske unije i o razvojnim fondovima Htio bih izraziti zabrinutost zbog nekih rezolucija koje prate razred u dv i e, kontu zabrinuti smo zbog nekih e, e, kritičnih formulacija i zbog nekih neslužbenih dokumenata koje su napisali neki kolege iz konta koji nikad nisu bili odobreni. Usto izvjestitelj traži jednu četvrtinu EDF-a da se koristi za migracijsku krizu. Međutim, e, treba e, podržavati održivi razvoj i rješavati e, korijene ovih problema. To bi, treba izbjegavati zloporabu sredstava. Amandmani 5, 6 i 7 su važni e, e, i kako bismo dobili pravu sliku e, i, i kako ne, ne bismo stavili u pitanje ovaj važni fond. Gospodin Kaza za, odbor za socijalna pitanja. E, i Agenciju za e, e, sigurnost pri radu. Te su agencije vrlo važne, one se fokusiraju na strukovno obrazovanje, na sustave za osposobljavanje u e, zemljama u razvoju. Oni se fokusiraju na istraživanje i na sprečavanje rizika kao i unapređivanje održivog razvoja Moramo se fokusirati na provedbu proračuna, e, to je pozitivno, imamo dobru financijsku situaciju. Te agencije moraju biti odvojene, ne smiju imati e, previše odgovornosti, moraju dalje e, vršiti svoj rad i vršiti preporuke izvještaja. To je vrlo važno za dobrobit naših građana. Hvala. Gospodin Sani ima riječ. Hvala gospođo povjerenice. Dobar večer. Ova nam razrišnica daje priliku, kada je riječ o sektoru prometa, da ovdje istaknemo još jedno razmišljanje koje je važnije od drugih. Napomene bi bile mnoge, ali ja ću se usredotočiti na pitanje ulaganja. To je odlučujuće zato jer prometna politika mora izaći izvan okvira ove sadašnje logike i mora preći u provedbenu logiku. Postavlja se jedno pitanje koje se odnosi na učinak ove e, komisije, a to je Junckerov plan. To je plan koji, u koji mi mnogo ulažemo politički zato jer želi ojačati ulagački potencijal svih zemalja članica Europske unije. No, međutim, e, to nas u odboru za transport dovodi do velikog pitanja, odnosno pitanje sredstava za ovaj plan. Dakle, tu se povijesno uvijek poticalo ulaganja gdje javno-privatna partnerstva ne mogu stvoriti dovoljno sredstava i dovoljno resursa. Mi ne možemo nastaviti oduzimati resurse iz instrumenta za, e, za povezivanje Europe i e, usmjeravati ih tamo gdje ne znamo hoće li to donijeti rezultata. I to upravo pokazujemo na primjeru prometa i veza. Dakle, pozivam vas da ne smanjujemo dalje te resurse iako smo upoznati i svjesni vrijednosti koje ima Juncker plan. Hvala. Hvala, gospođa I pozdravljam povjerenicu Georgijevu

Hvala gospodinu De Castro u ime Odbora za poljoprivredu i ruralni razvoj. Predsjedavajuća povjereniče, hvala. Želim eh, zahvaliti izvjestitelju na izvrsnom eh, mišljenju u odboru za poljoprivredu, što je proizišlo iz intenzivnih rasprava i izvršne suradnje između klubova. 2014. godina bila je prijelomna godina za poljoprivredu. Imali smo prijelaz između starog sustava i novih reformi. I 2015. i 2016. godina mogu se smatrati godinama kada će se u potpunosti provesti uvedene reforme. Imaćemo nove, vrlo složene propise, počevo od ozelenjivanja. A to je svakako jedna od najvažnijih inovacija koju uvodi sada nova poljoprivredna politika. No, e, zabilježili smo jedno smanjenje stope pogrešaka od 2013. godine, no ipak trebamo smanjiti birokratsko opterećenje za europske poljoprivrednike. Komisija radi na pojednostavljenju ZPP-a i e, putem provedbenih i delegiranih akata i također provođenjem kontrola i uvođenjem sankcija. No, e, ročna revizija ZPPA bi mogla biti dragocjena prilika kako bi se učinilo učinkovitijim rashode koji su namijenjeni poljoprivredi i kako bi se povećala zaštita okoliša. Hvala. U ime odbora za kulturu i obrazovanje, gospođa Hvala predsjednice. Nekoliko opaske u ime odbora za kulturu. Kao prvo želim e, spomenuti da postoje neke probleme u Erasmusu Plus što se tiče pristupa financijskim sredstvima u odnosu na prethodne programe za mlade. Drugo, dolazi do kašnjenja u isplatama kada je riječ o obrazovanju i u agenciji koja se bavi tim područjem. To je neprihvatljivo budući da utječe na prava korisnika. Treće, smatramo da evropske škole još uvijek nisu riješile pitanja koja su, koje je staknuo revizorski sud i potrebu da se riješe neke slabosti u vezi sa radnim mjestima. Imamo sedmogodišnje programiranje MMF-a i e, desetogodišnje strateško planiranje prioriteta Europske unije. Tu zapravo postoji neke neusklađenosti. Isto tako Eh, je bitno potaknuti program za mlade s obzirom na porast populizma, međutim eh, s obzirom na proračunske rezove želim reći da ne pozdravljamo eh, takav, takav potez. Ne vidim da je gospođa Makova ovdje. Gospodin Duhan sada ima riječ. ime odbora za ustavno pitanje, izvolite. Hvala, imam jednu minutu da vam kažem nešto o jednoj temi koja, zvuči, koja ne zvuči toliko bitna. Iznos od 3 milijun, milijarde eura Europski parlament ne može kontrolirati još od 2009. godine zato što se komisija lopta s vijećem, komisija odbija predati račune Europskom parlamentu te komisija odbija u vlastite e, izvještaje ugraditi proračun vijeća. Dakle, mi smo sada kao zastupnici u nemogućnosti kontrolirati te financijske račune u trenutku kada postoji potreba za transparentnošću i za informacijama više nego ikoda. Odbor za ustavna pitanja želi iskoristiti nazočnost predstavnika komisije vijeća i uputiti sljedeće pitanje. Lijepo vas molim da se usuglasite i povedete raspravu s Europskim parlamentom kako bi se stalo na kraj toj smiješnoj situaciji u pravnom smislu i e, to je pravi skandal u ekonomskom pismu. Naime, e, izvještaji vijeća nisu pod proračunskom kontrolom. Hvala gospođa Ayla Selend u ime e, odbora za promet i turizam. Hvala predsjednice. Dopustite mi da zahvalim e, na vrlo korisnom izvješću Revizorskog suda. Gospodinu Kalderi. Vidimo što se tiče zajedničkog upravljanja e, u području poljoprivrede da je to područje koje je sada ugroženo. Naime, zbog ex ante revizija to možda nije najbolji način simplifikacije postupka. Komisija bi trebala poduzeti hitne mjere u tom ključnom području i želim eh, pohvaliti povjerenicu Georgijevu na vrlo kreativnom pristupu. To je obećavajuće u smislu otvorene postupka otvorene kontrole Mislim da bi prijedlog gospođe Globove bio vrlo koristan i treba nam pragmatičan pristup kako bismo pokušali unaprijediti rad ovoga doma. Mi pokušamo povratiti svoju ključnu su zakonodavnu ulogu. Međutim, ipak se ne slažem da se napadaju predstavnici ove institucije po stranačkoj liniji Dakle, ne smijemo u to miješati stranačku politiku. U ime odbora za... E, Hvala predsjednik i drage kolege. U našem odboru smo se e, naročito pozabavili sa tri e, nadzorna tijela. Drago nam je da je reverijski sud dao pozitivan sud E, da su sredstva trošena pravilno. Imamo i niz kritika što se tiče načina rada i metoda ovih tijela. Mislim da je sramotno da jedno tijelo e, nije uspjelo e, srediti svoj IT sustav tako da nisu mogli provoditi stvari E, um, e, tako da reguliranje financijskog tržišta moramo pomaknuti za godinu dana. E, isto tako smo imali niz smjernica koje nisu provedene. Imamo niz stvari koje je izvještaj vrlo kritično formulirao E, razrešnica nije samo formalnost, ona mora voditi poboljšanju rada ova tri, e, tri agencije. Onda bi Ekon bio vrlo sretan. Hvala lijepa. Hvala u ime odbora za ribarstvo. Blanko Lopez. Europska agencija za nadzor uistinu je egzemplarna u svom radu. Došlo je do poboljšanja od 89% od 2014. godine, dakle to su i uistinu sjajni rezultati od osnutka te agencije. Ona također pomaže u provedbi revidirane zajedničke ribarstvene politike, međutim proračunska sredstva su zamrznuta i postoje problemi s kadrovima. Mislim da trebamo povećati dostupna financijska sredstva kako bi ova agencija mogla nastaviti obnašati dužnosti koje su joj povjerene temeljem zajedničke ribarstvene politike. Sada u ime kluba zastupnika Pučana, gospodin Celar na minutu 30. Hvala predsjednice. Parlament e, su odlučuje o izvršenju proračuna. E, moramo stoga paziti na to da se sredstva proračuna troše ciljano i propisno to više jer e, većina proračuna e, je, e, ima shared management i je države članice. Ne smijemo stoga greške koje počinjaju države članice ignorirati, moramo ih identificirati kako bi kontrola proračuna funkcionirala i popravila se u tim državama. Ako imamo ovu stopu grešaka koju smo čuli, ne možemo onda ignorirati preporuke revizorskog suda, a znamo koje su države članice e, u pitanju. Financijske korekture Neke e, države članice e, su e, tri puta premašile prosjek. To je brojka koja pokazuje da proračun nije bio ciljano izvršavan i mm, tu imamo onda zaostala plaćanja u korekturama. To, su to je novac koji se ne troši na razvoj i zapošljavanje, to je ciljeve koji su bili postavljeni. Pozdravljamo korekcije ka, e, i tako dalje kao e, efikasne instrumente e, kontrole proračuna čime štitimo porezne obveznike u Europskoj uniji. U ime kluba zastupnika socijalista i demokrata riječ ima kolega Pirinski na dvije minute. Izvolite. Hvala predsjednice. Povjerenice Georgijeva, dame i gospodo. Želio bih istaknuti tri pitanja. Prije svega, iznimno je važno analizirati na koji način se troši novac poreznih obveznika. To je vidljivo iz stope grešaka. Razvidno je da će stopa greške biti glavni pokazatelj kada je riječ o ocjeni izvršenja proračuna od strane komisije. Istovremeno građani žele znati hoće li se poboljšati njihovi radni uvjeti, hoće li doći do poboljšanja, zahvaljujući aktivnostima koje se financiraju iz proračuna Europske unije. Izvješće gospođe Čibajove je vrlo dobar način da se uzmu u obzir oba aspekta kada je riječ o ocjeni rada komisije. Želim zahvaliti kolegici Dlabajovoj u svojstvu izvjestitelja u Sjeni. Postoji još jedna važna stavka u ovome izvješću, a to je stavak 73. gdje stoji da evropski građani ne razumiju dobro sam pojam stope grešaka. Iz tog razloga bi Europska komisija i Europski revizorski sud trebali zajedno raditi na metodologiji za definiciju stope greške. Također nam trebaju ujednačeni postupci za izvješćivanje. Na taj način ćemo moći objektivno utvrditi kako se novac troši. Hvala. U ime kluba zastupnika Evropskih konzervativaca i reformista, gospodin Kužmjuk. Hvala. Povjerenice, predsjedniče Revizorskog suda, prilikom uzimanja riječi tijekom ove rasprave. Želim se koncentrirati na odjeljak broj 3 koji se tiče agencija. To je vrlo značajan dio e, postupka davanja razrišnice. Želim e, ukazati na visoku stopu greške u tom odjeljku e, i to u prosjeku od 4,4% što je slična razina kao 2012. i 2013. godine. Što se tiče kohezije i poljoprivrede, na to otpada 70% proračuna, stopa greške je još viša, 5,7% i 6,2% tim redoslijedom. Premda stopa greške nije isto što i nepravilnosti ili gubitak sredstava, budući da može biti riječ o zakonitim izdacima, ipak govorimo o iznosu od 5 milijardi eura, a taj iznos raste iz godine u godinu. Zatim stopa apsorpcije je bila na nuli e, tijekom 2015. godine za velik broj programa iz MFF-a za posljednje razdoblje i to zato što je komisija kasno odobrila uredbu što može negativno utjecati na apsorpcijsku stopu u sljedećim godinama. A sada riječ ima e, kolegica e, Blabajova u ime kluba zastupnika ALDE. Hvala. Ja ovdje govorim kao izvjestiteljica u Sjeni vezano uz izvješće Europskom razvojnom fondu. Želim zahvaliti svim izvjestiteljima u Sjeni kao izvjestiteljici Schmidt na izvrsnoj suradnji. Htjela bih reći da mi je drago što su moji prijedlozi u izvješću za Europski fond za 2013. postali sastavni dio ovog teksta o davanju razrješnice. Bilo da je riječ o procesu koji je usmjeren na rezultate ili izvlačenju zaključka za sljedeće razdoblje. Ekonomske kriterije moraju se poštivati i u sklopu razvojne pomoći. Moramo biti u kontaktu sa stvarnošću. Međutim, ta se stvarnost značajno mijenja, čak i kada je riječ o aktivnostima unutar Europskog razvojnog fonda. Kao i kod postupka davanja razrešnice Europskoj komisije, predlažem da EDF analizira idu li sredstva koja se izdvaju na prave aktivnosti. Ja smatram da su dva prioriteta bitna, a to su migracije i zaštita od terorističke prijetnje. Ako se ne ispune ti ciljevi, mogli bi se ugroziti sve dalje razvojne aktivnosti koje se financiraju iz proračuna Europske unije. Ograničena sredstva kojima raspolažemo moraju se usmjeriti na ona područja od kojih zemlje korisnice imaju najviše koristi, ali i od kojih Europska unija ima najviše koristi. Integritet, razvoj i samopostojanje Europe temelji se na vrijednostima na kojima je osnovana prije 70, godina. Moramo očuvati te vrijednosti za buduće narašte. Hvala. Hvala. Hvala. Zahvaljujem kolegama na izvrsnim izvješćima. Prije godinu dana u ovome domu smo razgovarali o financijskim izvještajima Europske unije i svake godine stavljamo naglasak na apsurdnu e, razinu stope greške. Nitko ne može odgovoriti na to pitanje. Ne radi se ovdje samo o parlamentu, nego o svim parlamentima. Oni svi odbacuju tako visoku stopu greške. Mi ovdje želimo štititi interese građana. Govori se o transparentnosti dviju ostalih institucija, međutim svi zatvaraju oči pred kritikama. Mi odbijamo e, prihvatiti davanje razrišnice, međutim to je nedostatak e, poštovanja prema građanima. Komisija je spremna na dijalog i na tome sam je zahvalna. E, komisija nas barem sluša, premda i tamo postoje problemi. Kada je riječ o plaćanjima, postoji čitav niz problema. Međutim, mislim da je počinjena šteta previsoka. Povjerenice Georgijeva, ja shvaćam da vi nešto želite poduzeti, no ne mislim da možete prati ruke od vlastite odgovornosti u nekim sektorima. Ima previše grešaka. Razina grešaka je prevelika i moramo pokazati građanima da su nam bitna sredstva e, koja se izdvajaju iz proračuna. Gospodin Šolte, su kluba zastupnika zelenih, na jednu minutu. Hvala. Stopa greške u Europskom razvojnom fondu mnogo je viša od dopuštene stope greške. To je sada već treći uzastopni put da imamo tako visoku razinu greške. Mi vjerujemo da se većina tih grešaka može izbjeći da bismo mogli spustiti stopu na 2% i da bismo se na taj način mogli usmjeriti na rezultate koje se postižu projektima. Mislim da smo već odavno trebali postići da postupak bude regularan. Trebamo otići korak dalje i zatražiti da projekti budu usmjereni na postizanje ciljeva na način da se postigne e, razvoj u tim regijama. Moramo se koncentrirati na e, zaštitu okoliša, socijalna pitanja i ljudska prava. U ime kluba zastupnika EFDD, kolega Vali. Hvala. U proračunu Europske unije imamo 150 milijardi koji su vlasnici 500 milijuna građana i time treba djelovati i pokazati rezultate i također treba pokazati potpuno transparentnost i sljedivost. U ovom izvješću, kada je riječ o transparentnosti, traži se objavljivanje svih financijskih e, informacija koje se odnose na strukturne izravne fondove i o vrlo skupim i često nepotrebnim e, strukturnim projektima. Tražimo transparentnost u e, javnoj nabavi. Prospisi su dosta permisivni, ali javni natječaji u regijama nisu vrlo često transparentni, kao što izvješuje Revizorski sud. Također nam treba i transparentnost u korištenju sredstava za izbjeglice i trebamo izbjegavati netransparentnost koju uzrokuju pozivi na e, izvanredne situacije i trebamo izbjegavati utaje i prijevare. Transparentnost e, u isplati sredstava, jesu li to političke argumenti ili stvarni argumenti. E, trebamo izbjeći neopravdano korištenje javnih sredstava, kao što je recimo isplata sredstava Turskoj koja krši ljudska prava. Osim toga, da, e, sutra ćemo glasovati o jednom važnom amandmanu koji se odnosi o transparentnosti i javnosti znanstvenih podataka koje analizira EFSA, Europska agencija za sigurnost hrane. Nije jasno jedemo li otrov ili ne i tu mislim na slučaj glifosata. Europska unija mora braniti interese građana, a ne interese Monsanta. Europska unija treba koristiti samo podatke koji su bili e, prikupljeni u sklopu jednog znanstvenog postupka. Hvala gospodina Liona, jednu minutu. Predsjednice, hvala što ste mi dali riječ. Europska arhitektura je komplicirana, troškovi su visoki, novac se troši uludo i ne postoji mogućnost kontrole. Na taj način se evropska politika e, i problematika udaljava od građana. Stalno se ponavljaju iste greške iz godine u godinu, a greške koje su konstatirane u prošlosti gotovo se nikad ne korigiraju. Idena satisfakcija tiče se kvalitete rada revizorskog suda. To omogućuje zastupnicima da bolje shvate problematiku i da je pokušaju riješiti. Postavljaju se neka pitanja, posebno kada je riječ o tome da Europski parlament i njegov predsjednik e, koristi sredstva za e, izbornu kampanju, kao što je upravo rečeno. I odgovori koje smo dobili nisu bili jasni i čudi me da pučani i socijalisti supotpisuju e, ukidanje amandmana vezano uz to osjetljivo pitanje. Možda bi se Olaf trebao pozabaviti tim nezgodnim pitanjem jer mislim da to zapravo dovodi u pitanje ugled svih institucija. Gospodin Ipitideus. Hvala predsjednice. Uloga Europskog centra za kontrolu i nadzor bolesti i zadaće koje obavlja vrlo su bitni i moramo im osigurati financijska sredstva. Međutim, imam jedno pitanje. Jesu li oni ikome rekli nešto vezano o tragičnoj i neprihvatljivoj situaciji u zdravstvenom sektoru vezano uz program e, trojke koje Evropska unija nameće grčkom narodu već šest i po godina. Zdravstvena skrb u Grčkoj gotovo da ne postoji zbog mjera štednje. Gotovo se ništa ne izdvaja za zdravstvo. Jeste li znali da svakoga dana ravnatelji bolnica zajedno s liječnicima moraju odlučiti e, u kojim će područjima unijeti rezove kada je riječ e, o zdravstvenoj skrbi koja se pruža. Nema dovoljno novca za kupnju lijekova za teške bolesti i zbog toga pacijenti umiru. Isto tako e, opskrbljivači opremom, medicinskom opremom su smanjili opseg te opreme i to ima vrlo teške posljedice na pacijente. U bolnicama ima manje hrane, oni koji nemaju e, materijalnih sredstava osuđeni su na smrt. Stopa e, smrtnosti se povećala u Grčkoj, najveća stopa smrtnosti uzrokovana gripom, većina djece ne može dobiti cijepivo i smrtnost djece se značajno povećala, a isto tako se povećao i pre, e, prerano rođenje djece zbog e, nedostatne zdravstvene skrbi. Što Evropska unija poduzima kako bi se spriječio genocid nad Grcima e, i Turska osim toga upućuje migrante u Grčkoj koji su tamo šire bolesti koje su već odavno nestale. Gospodin Zdehovski, hvala. Dopustite mi da zahvalim e, gospođi Gressler i drugim kolegama iz odbora za proračunski nadzor na izvrtnom poslu na ovom izvješću. Mislim da smo odradili važan dio posta i naročito odbor za proračunski nadzor posta je polako ali sigurno jedan od odbora koji uživaju najveće poštovanje u ovom parlamentu. Imam dvije napomene. Prvo, Europska služba za vanjsko djelovanje, odnosno služba gospođe Mogherini, drugim riječima. Osvrnimo se malo na ustroj ove agencije, ove službe. Mislim da je ona previše složena, previše nepregledna i zbog toga neproduktivna. Ona područja koja zahtijevaju brzo donošenje odluka su preteška i nema analize i drugi postupci su spori. Također, postupak zapošljavanja je dugotrajan, vrlo složen i e, vrlo često i loš. Također, zapošljavanje diplomata je upitno. Oni se biraju samo iz takozvanih starih zemalja članica i nema diplomata iz ovih zemalja članica. E, također e, i e, ured, samo rad ureda je problematičan. I na kraju vijeće. Europsko vijeće koje odbija pridonositi postupku izdavanja različnica i želim zamoliti komisiju da pokuša iznaći rješenje za ovaj dugotrajan problem. Naime, različnica za vijeće ne može se izdati zbog nedostatka suradnje. Hvala gospodin Liberacki na jednu minutu. Hvala gospođo predsjedavajuća. Gospođo povjerenice, gospođo predsjedavajuća, dopustite mi da započnem krasnom rečenicom gospođe Dlabajove ona je rekla da se različnice ne smije koristiti za prikupljanje političkih bodova. E, želim zahvaliti gospodinu Piperu na e, izvrsnoj suradnji i na sjaznom izvješću i također na onome što je rekao o vrijednosti i značaju rada Europskog parlamenta. To je doista važno. Povjerenica je spomenula dva važna pokazatelja, stopu pogrešaka i političke ciljeve, a ti trebaju biti međusobno povezani. Ražnjica Europskog parlamenta, tu imamo stopu pogreške od 0,5%, prošle godine to je bilo 1%, dakle imamo poboljšanje. Također je i ugled parlamenta sve bolji. Rijetko zahvaljujemo predsjedniku Šulcu i glavnom tajniku Klausu Veleu. Mi smo institucija koja daje razrečnice, ali također pruža dobar primjer. Hvala gospodin Jarbrandi na minutu i pol. Hvala. Htjela bih zahvaliti na odličnom radu. Također pohvaljujem e, prisustvo članova Revizorskog suda i e, Nizozemskog predsjedništva. E, izvršenje i razrešnica za europski proračun. Naš vlastiti predsjednik nije prisutan, mada mi kao parlament E, dajemo sada različnicu e, e, predsjedniku. Pozivam predsjednika da bude prisutan. kabinu? Izgleda da imamo problem s prijevodom. Možete nastaviti. Da nastavim ili... Da li da nastavim ili... Htio bih još jedanput naglasiti e, da žalim da predsjednik našeg visokog doma nije prisutan jer mi dajemo sada razrežnicu predsjedniku. Na, nadam se da će moja poruka biti prenesena. Ja sam nizozemac. E, u, u predizbornoj kampanji sam primijetio kako su ranjive institucije. U Nizozemskoj smo raspravljali samo o Eh, o paušalnim troškovima. Eh, radilo se samo o paušalnim troškovima. Stoga je važno da mi kao parlament budemo eh, transparentni kad se radi o troškovima. Mm, već dvije godine, pred dvije godine smo usvojili jednu rezoluciju molili smo e, glavnog tajnika za e, takozvani light touch pristup. Međutim, nikad do toga nije došlo. Sada imamo još jedan amandman u tom smislu. E, htio bih moliti ne samo kolege da glasaju za to, već i predsjednicu da se to ove godine iskoristi. Acceptez-vous une Monsieur ali gospodine Prihvaćate li plavi karton od gospodina Liberackog? Gospodine Gerbrandi, imam pitanje. Govorili ste o gospodinu Šulcu i o takozvanim špicen kandidatima. Je li gospodin Verhofstadt bio špicen kandidat? Je, on je bio špicen kandidat e, i je li se s njime postupalo na sličan način kao sa gospodinom Šulcom? Pa, možda smo se krivo razumjeli jer sam govorio o nizozemski, ali ja nisam kritizirao predsjednika, ja nisam spomenuo gospodina Šulca, nego sam e, kritizirao predsjednika zato, ne zato što je bio jedan od špicen kandidata, nego sam uputio kritiku zato jer mi, je, mi dajemo razrješnicu predsjedniku ovoga doma. I postoji pravilo o nacionalnim parlamentima sukladno kojem predsjednik parlamenta treba biti prisutan na raspravi o razrišnici za ovu organizaciju. To nema nikakve veze sa političkom obitelji ili sa osobom koja je na toj funkciji. To je jedno načelo i ja smatram da bi predsjednik ovoga doma trebao pokazati odgovornost i trebao prisustovati u ovoj raspravi. Prihvaćate li drugu plavu karticu? Gospođa Jala Sender, izvolite. Eh, gospodine Harbrandi, pa prema ovom načelu, onda bi i Tusk i Juncker trebali biti ovdje. A ja nisam vidjela taj amandman, možda ćete ga uložiti idući puta. Da, gospođa Alasender, ja smatram da je to važno. No, ovo stalno ponavljam već godinama. Budući da je ovo naš dom i da mi uvijek kritiziramo ostatak svijeta, naročito druge institucije, onda smatram da trebamo kritizirati i sebe, dakle trebamo počistiti pred vlastitim vratima i razmotriti vlastite funkcije, no slažem se s vama. Gospodin Javor ima riječ. Hvala. Želim govoriti o dvije razrešnice kao izvjestitelji u Sjeni. Prvo EFSA, skandal sa glifosatima, postavlja pitanje dobrobiti životinja i transparentnosti i sukoba interesa unutar EFSA. Mislim da trebamo biti čvrsti i ne dati razrješnicu Europskoj agenciji za sigurnost hrane se dok se ne razriješi sukob interesa stručnjaka na ispravan način. Drugo, razrješnica parlamenta. Europski parlament upere u različite skandale, Leaks, Dieselgate i sada panamski dokumenti i pokušava objasniti što se dogodilo i tko je odgovoran, a s druge strane zastupnici nisu transparentni kada je riječ o njihovim vlastitim troškovima, što uključuje i uopće omotnicu za troškove što nije transparentno i nije odgovorno. Trebamo biti potpuno transparentni i trebamo biti dosljedni kako bismo zadobili povjerenje glasača, a ne smijemo samo kritizirati druge institucije, nego trebamo učiniti to i u vlastitom slučaju. Hvala. Gospodin Anemans ima riječ. Poštovani kolege, Tek rijetko Europska unija promišlja o svojem postojanju i svojem e, odnosu prema građanima. Različnica o općem proračunu Europske unije je jedan e, trenutak e, koji omogućuje parlamentu promišljanje i to iskazivanje veske dogme gdje se traži sve više unije i traži se također rješavanje svih problema. No to treba prestati. To je e, razredno i iz problema migracija i također e, ja želim glasno osuditi način na koji je zanemaren ishod nedavnog nizozemskog referenduma. Hvala e, gospodin Dojić na minutu i pol, izvolite. Eh, Hvala. Gospođo predsjedavajuća, uvaženi kolege, želim eh, uzeti riječ eh, u vezi sa različnicama agencijama. Želim zahvaliti izvjestiteljima i izvjestiteljima u Sjeni. Suradnja je bila izvrsna kada je riječ o različnici agencija. Ovo je posebna situacija jer je ovo prvi put nakon dugo vremena da Odbor za proračunski nadzor preporučuje da se razričnica da svim agencijama. Prije smo imali povoljnu preporuku revizorskog suda, ali tražilo se dodatno obrazloženje od strane agencija i to bi se učinilo. U posljednjih nekoliko godina rad agencija se poboljšao u odnosu na prethodne godine. Primjerice 2004. godina bila je pozitivna godina, nismo uputili neke posebne kritike. Imali smo usklađen način rada agencija što je omogućilo veću učinkovitost i također uvođenje transparentnih i preglednih struktura. Ne možemo međutim ne primijetiti da tu revizorski sud ukazuje na neke određene poteškoće i mi smo se na to nadovezali i obratili se agencijama i dotične agencije su obećale da će riješiti probleme. Treba dalje ojačati pozitivan rad agencija tamo gdje je to potrebno i treba poduzeti mjere kako bi se riješili problemi. No, općenito želim reći u ime Pučena da sam ja zato da se daje razrješnica svima. Hvala. Gospodin Poker. Hvala. Gospodin predsjedavajuća, uvaženi kolege, želim spomenuti određena pitanja o vezi Ove godine odlučujemo o E, sedam zajedničkih poduhvata i mi smo mm, zadali kompromis za pet agencija, agencija, ITER i druge. To su najambiciozniji energetski projekti u svijetu. Uz Europsku postoje druge e, zemlje koje u tome sudjeluju E, Fuzija za energiju Europska unija je jedan od najvećih partnera u tim projektima i mi zajednički izgrađujemo tokomak i to je mogućnost za korištenje nuklearne energije i to je tehnološki zahtjevan projekt i zbog toga je izuzetan. Ja sam svjestan problema koji su se do sada pojavili i također nerealističnih proračuna financijskih prognoza. No, s druge strane, mislim da bi nova uprava mogla uvesti druga rješenja i e, razraditi novi poslovni plan e, i ustrojiti novi pristup. Nadam se da će se o tome e, razgovarati idući puta kada budemo davali razrešnicu. Gospodin Tojer, izvolite. Möchte im Namen der ALDE-Fraktion dem... Pa predsjednice, E, zahvaljujem izvjestiteljima i članovima revizorskog suda za odličan izvještaj. To je vrlo dobro za naš parlament. E, zahvaljujem i gospođi Dlabajovi iz našeg kluba. E, ona je vrlo dobro i pripremila izvještaj. Traži se bolje korištenje javnih sredstava E, trebamo za, na raznim područjima mnogo novca, stoga ne možemo novce uzalu tračiti. E, trebamo ukazati prstom na zloporabe. U prvom redu želimo doći, e, imati proračun koji je orijentiran na rezultate. zahvaljujemo povjerenici Georgijevoj na njenom trudu ona se dosljedno bori e, za ovakav rat. E, e, trebamo provesti pilot projekcije kako bismo vidjeli kako možemo bolje imati jedno moderno izvršenje proračuna. Kao parlament moramo ozbiljno shvaćati revizorski sud i njegova izvješća Ovdje imamo e, vrlo važne e, indikacije o tome što treba raditi recimo za Grčku. E, ovaj, ovi podaci nam mogu pomoći da bolje trošimo novac. Hvala se, ima riječ gospodin Sarvama na minutu i pol. Hvala. Zadaća Europske unije se šire i godišnji nadzor parlamenta nad komisijama i drugim institucijama i tijelima u provedbi europskog proračuna je sve značajniji također i u korist e, poreznih obveznika u Uniji. No, nakon ove općenite napomene, pitam se zašto je razrješnica toliko važna. Važna je zato jer je Europski parlament jedina europska institucija koju izravno biraju građani i zbog toga imamo ključnu ulogu u nadzoru korištenja naših rashoda iz proračuna. Naša je uloga povećati transparentnost u financijskom upravljanju i poboljšati demokratsku odgovornost prema našim poreznim obveznicima. Također moramo se pobrinuti da se pridržavamo zajedničkih propisa i pravila. Također odgovornost trebamo poboljšati stavljajući naglasak na učinkovitost i rezultate, ali istovremeno moramo moći priznati da smo pogriješili i ispraviti te pogreške. No, ono što je najvažnije jest da treba ojačati ulogu parlamenta u ovom postupku. Donošenje razrješnica često se zanomario a e, glavni razlog za to je, smatram, da davanje razrješnica nema institucionalnu ulogu koju zaslužuje. Sve dok e, razrišnice ne postanu obvezujuće, mi ćemo potkupavati važnost ove institucije, ali što je još važnije i same Unije. Hvala. Sljedeća ima riječ gospođa Kadenbach na jednu minutu. Visoki dome, e, zahvaljujem revizorskom sudu na dobroj suradnji suradnja koju bismo željeli imati i s vijećem kao i u prethodni e, e, želi e, želi pomaknuti razrešnicu kao i prethodnih godina ova odluka parlamenta bazira na pomanjkanju spremnosti vijeća da s nama surađuje vijeće e, okljeva da nam dade e, informacije i dokumente koji su potrebni za razrešnicu. U interesu transparentnosti i odgovornosti e, parlamenta prema građanima bilo bi poželjno da vijeće prizna da cijeli proračun Europske unije E, mora biti e, transparentni i mora biti podvrgnut kontrolama. Hvala, gospodin Ali ima jednu minutu i pol. Gospođo predsjedavajuća, potpredsjednice Georgijeva, gospodine Kaldera, e, kao prvo želim zahvaliti i čestitati gospodinu Vonu na radu na ovom izvješću. Proračun agencija za 2014. godinu iznosi gotovo 2 milijarde eura, i te agencije zapošljavaju gotovo tisuća osoba. Imamo uvođenje proračuna orijentiranog rezultata u, ovim agencijama i također e, one promiču svoj rad u korist građana. No ipak postoji potreba da se poveća dodana vrijednost tih agencija da se prepoznaje moguća poboljšanja ovih modela koji se sada promjenjuju u agencijama i to je u interesu transparentnosti ovih struktura koje troše novac poreznih obveznika. To je doista važno. Većina agencija je poduzela odgovarajuće mjere, no još uvijek treba poboljšati stanje u javnom sektoru holističkim pristupom. S obzirom na komunikaciju o vidljivosti agencije moraju ojačati napore u poboljšanju komunikacije kako bi podigli svijest o vlastitim aktivnostima i radu i kako bi građani bili dobro informirani o njihovom radu. Agencije zbog toga trebaju povećati svoju prisutnost u različitim e, društvenim medijima i to će dovesti do pozitivnih e, promjena u radu agencija. Mi očekujemo bolju učinkovitost ovih struktura i tijela koja su važna za e, provedbu politika Europske unije. Hvala vam. Hvala. Sljedeća ima riječ gospođa Grajsle na minutu i pol. Gospođo predsjednice, predsjedniče visog suda, veselimo ste što ste ovdje. E, zahvaljujem i nizozemskom predsjedništvu što je ovdje. E, nemamo često posla sa ministrom obrane u svakom slučaju e, primite naše zahvale što predstavljate e, nizozemsko predsjedništvo i aktivno sudjelujete u e, raspravi. Zahvaljujem gospodinu Kalderi na učinkovitosti. Naravno da imamo i nagradu ove godine zaslužuju prevodioci koji su vrlo efikasno eh, i stoga eh, zahvaljujem glavnom tajniku ovog doma. Osobno eh, zahvaljujem kolegama. Moram reći da ne smijemo se priklanjati lobistima svi na svijetu su primijetili da razvojna pomoć nije dovoljna, tu trebamo više hrabrosti kako bismo promijenili situacije. Zahvaljujem odboru devku i svi radimo na tome da zadobijemo potpuno povjerenje e, građana mi e, trebamo e, sve učiniti kako bismo povratili povjerenje u Europsku uniju. Hvala lijepa. Gospodin Novakov ima minutu i pol. Hvala. Gospođo predsjedateljice, dame i gospodo, vidim da nas bunjuju brojke. Normalno je da se stopa pogrešaka povećava pri kraju razdoblja, no ne smijemo biti previše sumnjičavi. Kada je vrijeme za razrišnice, mi uviđamo da postoje institucije s kojima dobro surađujemo, no ja želim sljedeće. Iduće godine bi se trebali više usredotočiti na zaostala plaćanja i jedino ćemo na taj način ostvariti ciljeve Europa za 2020. Ja se zalažem za inkluzivnu demokraciju i htio bih da to bude vidljivo i ljudima koji su iza ovog doma, a to ćemo postići jedino ako budemo što bolje koristili europska sredstva korisnici koji su uspješni, koji pokazuju dobre rezultate, trebaju dobiti više sredstava. Bugarska je prva e, provela zakonodavstvo o javnoj nabavi. 2015. godine Bugarska je apsorbirala e, europska sredstva. Vrlo dobro, hvala vam. Hvala. I sada dolazimo do kraja predviđenih govornika. Sada imamo spontano javljanje za riječ. Daću riječ svima, ali molim vas da se držite jedne minute po glavi. Gospođo Šojdrova, izvolite. Udjeleni slova, važena pani misto... Hvala na riječi. Zatražila sam riječ o različnici za parlament za 2014. godinu kako bih izrazila potporu nagradi Lux za filmska ostvarenja i tome da se ona nastavi. Troškovi za organizaciju nagrade Lux, 2014. godine bili su niži 395.500 eura. To su sredstva za nabavu filmova, za titlovanje i za konačnu dodjelu nagrade. 2014. E, godine povećali smo to za, za 193 tisuća eura za promicanje ove nagrade. To znači prikazivanje filmova od 28 zemalja. I 2014. godine predstava prisustovali više od 35 tisuća glađana, a kino predstave su bile besplatne. Dakle, to je značilo otprilike pola milijuna eura. Treba navesti da se ova sredstva izdvajaju za potporu europskim firmašima koji promiču europske vrijednosti. Hvala, gospodin Mardijas. Hvala. ENISA je jedina decentralizirana agencija Europske unije koja se nalazi u Grčkoj. Grčka je izdvojila milijune eura kako bi pomogla i poduprla ovu organizaciju. ENISA se nalazi u Heraklionu i ima ogromne urede, ali samo deset zaposlenih, zato jer je operativni centar premješten u Atenu, unatoč tome što su grčke vlasti probale sve svoje obveze kada je riječ o radu Enise. Odbor za nadzor proračuna je podržao rad Enise i odlučio je da će se sjedište Enise u Heraklionu zatvoriti. E, kao zastupnik iz Herakliona ja sam se pokušao boriti protiv toga. Prošloga tjedna predstavnici Enise došli su ovamo, odnosno neki su se vrlo sarkastično ponijeli prema zastupnicima. Dakle, gospođo Gerogijeva, razmotrite to pitanje. Hvala, gospođa Kapel. Hvala predsjednice. E, u tijeku ove rasprave e, raspravljamo o razrežnici za razna tijela. To je sve e, jako složeno. Agencije, revizorski sud zaslužuje našu zahvalu. Vidimo iz izvještaja da imamo mnogo slabih točaka u korištenju sredstava nemamo dovoljno kontrole. E, to dovodi do neučinkovitosti i netransparentnosti. E, identificirane su razne slabosti i greške u radu ovih agencija. E, imamo EFSU, Europsku agenciju za okoliš i Agenciju za prevenciju bolesti E, one su financirane u iznosu od 740 milijuna eura. E, učinkovitost e, korištenja sredstava je upitna i to treba ispitati. Hvala. Hvala, riječ gospodin Polčak. Dziękuję za udzielenie. Hvala. Hvala na riječi. zahvaljujući odborima i izvjestiteljima u Sjeni. Drago mi je što je ovo izvješće malo smijelije i to me raduje kao izvjestitelj u sjeni. Ja želim govoriti o zaostacima o plaćanjima što je spomenuto više puta u izvješću. Ova kašnjenja u višegodišnjim sredstvima za kohezijsku politiku i u drugim područjima e, su predmet opravdanih kritika. Ispravno je reći da kašnjenje u izravnim plaćanjima ili bilo kakvim plaćanjima za koja su korisnici prihvatljivi ugrožavaju vjerodostojnost same Europske unije. To se ne smije događati. U odboru za regionalni razvoj to smo opetovano kritizirali i drago mi je što se to spominje u ovom izvješću i da se tu navode i druga područja, ne samo kohezijska politika, nego i kulturni projekti i humanitarne organizacije. Hvala. Gospodin Kelly. Važno je da Europski parlament ima nadzor nad proračunom i da se brine za ispravno korištenje javnih sredstava. Transparentnost i učinkovitost proračuna su ključne E, spomenuti su pilot projekti, mislim da je to područje na koje se doista trebamo usredotočiti budući e, da imamo i obveze iz Kopa 21. Također gospodin Juncker želi da Europa bude predvodnik u smislu inovacija, tako da su pilot projekti u tom području doista e, od ključne važnosti. Želim još samo ukratko spomenuti još e, nešto što je izbačeno možda iz dnevnog e, reda, a to su vlastiti resursi. U protoklom sazivu o tome se raspravljalo, ali čini se da to više nije u središtu pozornosti. Vrlo vjerojatno će zemlje članice povećati svoje doprinose Europskoj uniji i e, također se povećava potražnja, tako da trebamo razmotriti vlastita sredstva kao izvor financiranja. Hvala vam. Most pedig megadom a szerzőnek, Kaldera úrnak a szót, parancsoljon. Hvala, evo mi smo završili popis oni koji su se javili za riječ u spontanoj agarku za riječ. Sada ćemo dati riječ gospodinu Kalderi. I would like to thank all for the kind words. Htio bih e, zahvaliti na svim ljubaznim riječima koje su upućene Europskom revizorskom sudu. To je hrabrujuće. E, pozdravljamo sve sugestije za naš budući rad i suradnju. Mm, htio bih primijetiti e, zahtjev da sud i dalje razvija svoj pristup mm, reviziji o E, provedbi e, strategije Europa 2020. E, zajednički pothvati i više informacija i tu primjedbu smo zapisali. Primjećeno je da su stope grešaka previsoke E, da metodologija možda sprečavanja grešaka nije dobra. Trebamo e, se pozabaviti korijenskim uzrocima problema. E, pozdravljam ono što je rekla gospođa Georgijeva o riziku. Oni koji donose zakone i koji usvajaju projekte i sredstva moraju E, spoznati i znati od početka u koje se rizike upuštaju. To revizori ne mogu učiniti. Revizori moraju identificirati e, da li postoji e, razina materijalne greške ili ne. Ako pogledate metodologiju Eh, mislim da nismo dovoljno napredovali. Moramo razviti novi pristup eh, o eh, trošenju sredstava i ulaganju u budućnosti. To, na tome moraju raditi sve evropske institucije. Tu moramo surađivati. Mislim da e, možemo e, tu doprinijeti kao sud na tri područja. E, pozdravljamo mogućnost da dademo mišljenja o reviziji financijskih propisa. Mislim da je to vrlo važno. Trebamo pojednostavniti propise za budućnosti. Moramo također proračun više fokusirati na rezultate. E, prema tome, budete uvjereni da s naše strane mi e, se nadamo da ćemo intenzivirati naš dijalog e, što će omogućiti da u budućnosti zaista postignemo bolje financijsko upravljanje i veću odgovornost za sve evropske građane. Hvala lijepa. Hvala lijepa. A sada dajem riječ gospođi e, Georgijevoj. Hvala lijepa. Mm, e, sada u zaključku želim biti kratka i fokusirana. E, želim reći tri stvari. E, želim u prvom redu zahvaliti na raspravi koju smo danas imali. Zahvaljujem na svim primjedbama, na specifičnim zahtjevima. E, moram reći da, da ćemo vrlo pažljivo analizirati sve komentare koje smo danas čuli. Još važnije od toga jeste da već radimo na rezoluciji eh, o razrešnici za proračun 2014. Eh, slušajući komentare koje smo danas ovdje, naravno da moramo nastaviti eh, sa preventivnim i korektivnim djelovanjem što se tiče grešaka. Taj rad trebamo nastaviti. E, dalje ćemo surađivati sa revizorskim sudom. Moramo vidjeti kako najbolje integrirati ono što smo čuli iz njihovog izvještaja u naš rad. E, predsjednik Kaldera e, će shvatiti da kažemo da želimo raditi na višegodišnjem aspektu našeg rada kako bismo dugoročno mogli postići najbolje mogućne rezultate, izbjeći greške. Istovremeno smo zahvalni onima koji su govorili o, e, e, o, o tome da države članice Mm, mm, e, moraju biti odgovorne. E, revizorski sud e, kaže da moramo učiti iz najboljih praksi kako bismo imali više tih praksi, dobrih praksi. Dobra praksa mora postati normalna stvar naš angažman na suradnji sa parlamentom, sa e, revizorskim sudom, sa vijećem je e, postojana. Želimo to nastaviti i uvijek ćemo vam biti na raspolaganju za ovakove rasprave. Hvala lijepa. Hvala lijepa. A sada će dobiti riječ e, izvjestitelj, najprije gospođa Dlabajova, e, e, dvije minute. Gospođo predsjednici, dragi kolege i kolegice, dobro večer po treći puta. Hvala vam na podršci i na svim primjedbama. Sutra za vrijeme glasovanja ću biti e, uspješna u ovom izazovu i da ćemo uspješno završiti s razrešnicama. Zahvaljujem svim odborima koji su bili proaktivni e, u ovom radu i dali mi podršku. Zahvaljujem e, svim članovima odbora KONT na suradnju kao i izvjestiteljima iz drugih odbora jer smo odlično surađivali. Zahvaljujem gospođi e, Georgijevi, gospođi povjerenici, kao i predsjedniku revizorskog suda. Moj napor e, je bio da se koncentriramo na maksimalnu transparentnost. Moramo imati na umu financijske e, interese Evropske unije i njenih građana. Htio bih da E, se ovaj pristup odrazi u, e, postupku za razrešnicu za 2015. koja će uskoro početi. E, nadam se da će se to odraziti i u odboru svih, u radu svih odbora Europskog parlamenta moramo inzistirati na follow-upu, moramo e, osnovati radne skupine koje će biti e, orijentirane prema rezultatima. E, isto tako, evropski semestar koji se zasniva na suradnji evropskih institucija. Samo na taj način možemo sprečiti u budućnosti greške i skandale koje podrivaju uh, kredibilitet Evropske unije. Pristup koji sam uh, imao u ovom izvještaju, nadam se da će to doprinijeti takovom razvoju. Zahvaljujem još jednom svim sudionicima koji su predstavljali cijeli spektar europskih institucija. Radili su vrlo odgovorno. gospođa Šmit ima riječ. mislim da je mnogo toga rečeno danas popodno, samo kratka reakcija. Još jednom naglašavam e, e, da e, ne, ne moramo samo suzbijati korijene izbjegličke krize, moramo moći i brzo reagirati na nove izazove. Ne radi se samo o tome. Ne radi se samo da se zaštitimo o postojećim problemima, radi se o tome da se razvojna pomoć, to su porezni novci, da se to koristi smisleno. E, ja zahvaljujem svima koji su mi pomogli u pripremanju izvještaja. Hvala. Hvala lijepa, zahvaljujem da ste se držali vremena. Gospodin Pimper ima dvije minute. Hvala predsjednice. E, zahvaljujem na poticajima i kritici moga izvještaja. E, e, mm, sa čuđenjem sa ustanovom da E, što se tiče unutarnjih usluga i tako dalje, tu imamo nekoliko amandmana koji idu u suprotnom smjeru. E, o tome sam danas još jednom govorio. E, upravljanje sredstvima je bilo u redu. Mm, zahvaljujem se na povjerenju u mome mandatu. Sad ću reći gospodinu Gerbrandiju kada e, e, kad se ograničimo u, samo na paušale e, troškova, to je znak siromaštva liberalne politike u Europskom parlamentu. Ne možemo se fokusirati samo na ovu tom. kritizirati gospodina Šulca da nije ovdje Mm, e, gospodine Gerbrandi, molim vas da e, sljedeći put e, budete malo umjereniji. I posljednja primjedba. Inget Grešle je to spomenula. Mi smo se vrlo mnogo bavili sa mirovinama, troškovima prevođenja i tako dalje. Svaka skupina u parlamentu ima veliki lobby. Molim, ne štedite kod mene. Dakle, ne u mome dvorištu. Stoga bih se još jednom zahvalio onima koji su ovdje e, dijelili sta, naša stajališta i inzistirali na njima kako bismo stvarno poboljšali neka područja u institucionalnom interesu, u, u interesu u nas moramo zastupati vlastita mišljenja. Zahvaljujem svima koji su nam dali potporu. Imate riječ? Hvala lijepa. E, dragi predsjednici e, komisije, revizorskog suda i e, nizozemskog predsjedništa govorit ću poljski. Naša suradnja između parlamenta i raznih od, revizorskog suda je mnogo bolja nego prije sedam ili šest godina, koliko se ja sjećam. Na kraju mi smo sada u istom timu, u timu revizora. Mislim da je to dobra poruka za evropske e, porezne obveznike e, kao i za sve one koji žele da se evropski fondovi učinkovito koriste. Druga stvar koju želim napomenuti e, ovdje i to reći vrlo jasno što se tiče naše diplomacije i e, službe za vanjsko djelovanje. Tu trebamo imati geografske kvote. To je očito. Jer stalno čujemo da od 128 e, šefova stava E, i predstavničkih ureda. 60 e, ih je iz država članica, a od tih je samo 20 iz takozvanih novih država članica. To je dokaz da imamo ovdje nesrazmjer. E, Poljska recimo bi morala imati 11 izaslanika to se odnosi i na druge e, nove države članice. Ali ne radi se samo o službi za vanjsko djelovanje. E, imamo i kod drugih institucija slične e, probleme. Parlament nije loš, ali vijeće tu se nije pokazalo baš u najboljem svjetlu. Imamo dojam da stalno gledamo E, istu igru. E, tužimo se na vijeće, tužimo se da nema političke volje u vijeću. To stalno ponavljamo, u pravu smo. Naravno da smo u pravu. Stalno govorimo o tome, a ne dobivamo odgovore. E, dakle, ono što govorimo nema nikakvog učinka moramo biti odlučni. Nije moguće da ove dvije institucije ne e, surađuje jer veće to ne želi. Gospodin Fistisen ima dvije minute, izvolite. E, imali smo dugu raspravu ali e, to je dovelo i do e, određenog napretka. Zahvaljujem izvjestiteljima u Svijeni koji su mi pomogli da pripremim svoj izvještaj. E, a zahvaljujem i izvjestiteljima kod kojih sam bio izvjestitelji u Sjeni. Izvještaji su objektivni i pokazuju ono što je potrebno. Mi kao Europski parlament moramo točno kontrolirati kako se troši novac poreznih obveznika. Ne smijemo imati nikakva tabuizirana područja. E, sve treba analizirati. E, naravno, možemo postupati još strože. Mm, uvijek je dobro da se držimo visokih standarda koje tražimo od drugih tu se možemo možda i popraviti. Zahvaljujem komisiji e, i, za, e, i revizorskom sudu na suradnji. Mislim da ćemo sutra kod glasovanja e, imati dobre rezultate. Hvala lijepa. Sad smo do